Molim vas sjednite, dame i gospodo. Podsjećam vas da sukladno drugom stavku članka 14 poslovnika tijekom predsjedanja predsjednika na odlasku se ne smiju odvijati nikakve rasprave koje se ne tiču izbora predsjednika, odnosno prispitivanja mandata. Drugim riječima, danas nema nikakvih rasprava osim onih koje se tiču postupka izbora predsjednika parlamenta. Na dnevnom redu danas prije podne piše E, izbor predsjednika ili predsjednice parlamenta sukladno odredbama iz našeg poslovnika. Kandidature za ured predsjednika parlamenta potrebno je podnijeti sukladno prvom stavku